i sada prelazimo na našu posljednju točku dnevnog reda izvješće Nikolaja o migranticama bez dokumenata u Europskoj uniji. Daj vam odmah riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, povjereniče, uvaženi kolege. zbog e, nerišenog statusa i nerišene pravne situacije i drugih faktora imali smo jedan val migranata i u tom masivnom valu imigranata posebno su izložene žene e, koje nemaju rješen riješen status. Mi se sada suočavamo sa tom situacijom koja se zaoštrila uslijed ekonomske krize i ako sada zanemarujemo njihovu ranjivost to zapravo može dovesti do nekog oblika suvremenog ropstva što je neprihvatljivo za prostor slobode kakav imamo u Europskoj uniji. Želim skrenuti vašu pozornost na opasnosti s kojima se suočavaju te žene s obzirom na njihova temeljna prava. Riječ je o ženama koje su bez osobnih dokumenata i koje žive na teritoriju Europske unije. Kao što sam rekla, tu postoje brojni rizici, a uglavnom je riječ o tome da je nerješen njihov pravni status. Istovremeno pravo na obrazovanje, na zdravstvenu skrb, vrlo je često problematično. Te žene često nemaju pristup zdravstvenoj skrbi i nemaju e, mogućnost da se obrazuju čak niti nemaju pristup osnovnom obrazovanju. Uz suglasnost odbora za zapošljavanje mi smo apelirali na države članice da provode konvenciju Međunarodne organizacije rada, to je konvencija 29 o prisilnom radu. Radnička prava tih žena se ne poštuju u velikom broju država članica. Masovni mediji, i nevladine udruge ukazale su na situaciju i položaj tih žena. Međutim, dakle, te žene koje nemaju riješen pravni status, smatram da su naša moralna obveza. Naša je moralna obveza da, da provodimo direktive koje su na snazi i da tražimo od država članica da provode zakonske propise. Pritom mislim na direktivu o dozvoli boravka, direktivu o državljanima i direktivu o boravištu, te direktivu o pravu žrtava, a to je zapravo stvarni iskorak u pravnom smislu jer prava žrtava zapravo nema nikakve direktne veze sa pravnim statusom tih osoba. Apelirali smo na države članice da pronađu sredstva kako bi ohrabrile nevladine udruge da se bore protiv, tog, protiv te pojave žene koje se nalaze u takvom položaju istovremeno su izložene i e, zapravo su socijalno isključene, isključene su iz društva. Mi se moramo boriti protiv socijalne isključenosti i protiv siromaštva i upravo iz tog razloga ne smijemo E, ne smijemo zaboraviti na tu kategoriju e, građanke koje su istinu izložene velikoj opasnosti. Mi imamo neke preporuke na temelju europskih direktiva, na temelju E, tekstova komisije i na temelju, znanstvenih studija. Premda nemamo pouzdane statističke podatke o broju osoba koje se nalaze u tom položaju, e, moramo pronaći rješenja kako bismo ih lakše otkrili. Vrlo često u državama članicama te su žene izložene diskriminaciji, ali u tišini. Mi ne možemo naprosto tolerirati takvu pojavu u Europi. Dakle, ja bih htjela upozoriti na e, činjenicu i na tu činjenicu i nadam se da će komisija nešto poduzeti kako bi se poboljšao položaj ovih žena. Zahvaljujem izvjestiteljima o sjeni i činjenici da Europski parlament dao prostora ovoj inicijativi, to je dokaz da mi podržavamo demokraciju i ljudska prava. Hvala. Grazie. Eh, per il catch di AI, onorevole Basescu. ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Pozdravljam ovo izvješće kolegice Nikolaj i činjenicu da sada po prvi puta razgovaramo o e, položaju žena migrantica e, čiji pravni status nije riješen. One ne mogu ostvariti svoja prava na teritoriju Europske unije kao što stoji u izvješću. One su zapravo izložene dvostrukoj diskriminaciji zbog svoje rodne pripadnosti i zbog pravnog statusa i vrlo e, lako mogu postati žrtve trgovine ljudima ili prostitucije. Osim toga, to je najranjivija skupina žena i to u svakom smislu, jer one ne mogu zatražiti pomoć od policije, ne mogu se obratiti, e, ne mogu niti doći u bolnicu zbog svog pravnog statusa i upravo zato države članice moraju poduzeti neke mjere. Moraju im se osigurati e, barem osnovna zdravstvena skrb i ograničeno pravo na rad. To bi moglo doprinijeti da se poboljša, e, poboljšaju njihovi životni uvjeti. Hvala, gospođo Dončiva. Hvala, predsjedavajuća. Imigrant, stranac bez dokumenata smatra se državljanom treće zemlje čiji je boravak na teritoriju Europske unije nezakonit. Situacija u kojoj se nalaze žene imigrantice još je teža. One su izvrgnute dvostrukoj diskriminaciji zato što su žene i zbog pravnog statusa, a ako su i neke druge rase onda je to trostruka diskriminacija. Općenito je teška situacija migranata čiji pravni status nije riješen. E, oni nemaju pravo na dostojanstveno stambeno zbrinjavanje. Vrlo često su e, žrtve fizičkog i psihološkog nasilja. Od strane onih koji žele da se ukinu temeljna prava i sve naše europske vrednote

nam kaže da ovaj problem je zajednička odgovornost zemalja članica Europske unije i odnosno zemalja s kojih dolaze te migrantice ja neću glasati za to jer to je skandalozno e, jer kolonijalne sile koje su se obogatile na račun svojih kolonija imaju posve različite odgovornosti, razine odgovornosti od najsiromašnijih e, zemalja iz istočnog bloka, komunističkih zemalja, primjerice Mađarske, koja je sada žrtva neokolonijalizma i u tom smislu kada govorimo o migraciji, e, mi smo također zemlja iz koje dolaze e, migranti. Tako da je moja sugestija da komisija bi trebala se kao prvo e, baviti e, migranticama koje dolaze iz siromašnijih zemalja Europske unije koje su također žrtve trgovanja ljudima i drugih e, oblika zlostavljanja. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ povjereniku. Gospodin Andar, izvolite. gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Zahvaljujem se izvjestiteljici. To nas je zaista podsjetilo da su te migrantice zaista ranjive i da su žrtve diskriminacije kako zbog svog roda, tako i zbog svog pravnog statusa. Trebamo imati holistički pristup. I svi oni na koje utječu naše djelovanje, e, posebno najranjiviji, su oni koje moramo uzeti u obzir. Moramo se pobrinuti za poštivanje prava svih e, uključujući i e, tih žena koje nisu, koje nemaju reguliran status jer to je još jedna faceta naše politike, politike imigracije. To također treba uključiti i druge organizacije kao što je IMO, Međunarodna organizacija za migracije, Nadziranje provedbe odgovarajućih pravnih propisa će omogućiti komisiji da e, te žene bez dokumenata se mogu koristiti onim jamstvima i zaštitnim mehanizmima koje im pruža pravo Europske unije. U skladu sa direktivom o kaznama za poslodavce moguće je, omogućuje se e, svim poslodavcima koji zapošljavaju takve žene na crno da budu kažnjeni mogu se e, također, također treba tu omogućiti anonimne prijave. E, komisija je već napravila jedno izvješće o e, provedbi ove direktive tri godine prije isteka roka u kojem zemlje članice moraju provesti odredbe te direktive. Naravno, u vašem izvješću se pozdravljaju napori komisije i procjena e, provedbe e, pravne stečevine Europske unije o e, krijumčarenju će biti gotova do 2014. i to će dovesti do nekih naznaka na koji način bismo mogli poboljšati tu legislativu. Istovremeno ćemo sada usvojiti jednu komunikaciju i izvješće o provedbi direktive o povratku imigranata. Mi zaista smo odlučni da e, osiguramo e, odgovarajući tretman tih povratnika u skladu sa njihovim poštivanjem ljudskih prava i također se trebamo e, usredotočiti na način uhićenja tih ljudi koji će biti u skladu sa temeljnim pravima i slobodama i da se pritom uzme u obzir sudska praksa suda Europske unije. Moramo dakle pratiti provedbu postojećih pravila i nemamo nekih namjera da uvodimo neke promjene, no dugoročno gledano ne isključuje se mogućnost mijenjanja zakona. No što se tiče e, trgovina ljudima, naglašavam da je za Europsku uniju takva trgovina neprihvatljiva i mislim da pravni e, okvir za borbu protiv trgovine ljudi Europske unije uzima u obzir i rodnu dimenziju. I direktiva o trgovini ljudima iz 2011. i strategija koja je usvojena 2012. na tu temu e, prihvaćaju rodnu dimenziju trgovine ljudima. Istovremeno dok, dok se bavimo tim rodno specifičnim aspektima trgovine ljudima moramo se pobrinuti da oni koji profitiraju od eksploatacije ljudi završe iza rešetaka trgovci ljudima e, trebaju biti kažnjeni a ne žrtve mada se često s njima postupa kao sa sitnim kriminalcima hvala vam na pozornosti Grazie, hvala gospodine povjereniče. Eto, e, to dovodi do kraja našu raspravu. Sutra u 11.30 bit će glasovanje. Sutra u utorak 4. E, veljače nastavljamo s radom od 9 do 23. Dnevni red